Good afternoon, Dobar dan, dame i gospodo. Evo, otvorila bih današnji sastanak našeg odbora regija i nadam se da će se tijekom našeg posla ostatak koji još nije stigao ipak pridružiti. I hvala na svima koji su stigli. Prije počinjemo sa usvajanjem dnevnog reda. Imam dvije napomene za sada, jer imam dvije izmjene u nacrtu dnevnog reda koji vam je dostavljen. Prva izmjena odnosi se na zapravo dobre vijesti, jer prošlog tjedna je Mateško predsjedništvo predložilo na Kareperu da vijeće da jedan kompromirani prijedlog o prirodnim katastrofama u obliku konsultacijama tim pregovarački je već nagovijestio da će kompromisni prijedlog biti prihvatljiv za zemlje članice, međutim i onda su i pregovarači i koordinatori govorili u ime uvjerljive većine i odbora regija, članova eh, odbora regije. I tu želim puno zahvaliti našim članovima odbora regija koji su sudjelovali u toj žurnoj diskusiji, zapravo burna koja se dijelom isto provodila i preko razmjene mailova i dopisa i uglavnom koja je dobrim urodila za vijeće i sad kao rezultat imamo da vijeće će dostaviti službenim putem taj prijedlog koji to će biti na uobičajen službeni način potpisan od strane veleposlanika zemlje koja ima predsjedanje. I vi znate da je 24. svibnja, zapravo u srijedu prošlog tjedna, to onda na vijeću bilo i zaključeno. Znači, svi ste sada obavješteni, jedino što trebamo uključiti je glasanje o tom dosjeu koji će nam ona, to će biti druga točka dnevnog reda i to znači da ćemo moći dovršiti rad na tom dosjeu prije ljetne stanke na kraju ovog, da kažemo, mandata. I onda predlažem da to bude drugo glasanje na našem dnevnom redu. Slažete se s tim da bi to završili. Hvala, izvolite. Da, mi to naravno prihvaćamo, ali dozvolite da još jedan puta zahvalim i ja s moje strane svim članovima koji su sudjelovali u u, da kažemo, tom napornom radu da se postigne taj kompromis, jer vi ste kombinirali to dva svijeta. Ne samo svijet vijeća, nego e, zapravo svijet odgovornosti i sufinanciranja sa onim velikim setom važnih e, važne, važne jedne važne naše osobine, a to je solidarnost. I to je bilo užasno bitno. A sad da kažemo, to je prekrasno da smo onda postigli taj kompromis. Mislim da je na koncu konca se može vidjeti da je zauzimanje jasne pozicije nešto jako dobro, jer nam to pomaže da lakše izađemo na kraj sa vijećem. I vidite, na početku smo imali vrlo, vrlo različite stajališta, ali onda smo uspjeli to izbalansirati novce i solidarnost i nametnice se vijeću. Hvala vam. Da, hvala vam mama da ste to rekli. Ja isto mislim da imamo stvarno odličan kompromis jer smo se našli negdje na sredini naših ishodišnih pozicija. Vi znate da je na samom početku naša pozicija bila 5% plafon i 100% otvoreno financiranje, a e, vijeće je tražilo 90% sufinanciranja bez ikakvog plafona, bez gornje granice. I sad smo jedni i drugi malo odustali od svojih ishodišnih zahtjeva i našli se i na kraju postigli to rješenje koje vjerojatno nije možda u skladu sa onim što je komisija na samom početku e, tražila, ali je prihvatljiva za naše suzakonodavce, dakle za njih i za nas, parlament i komisiju vijeća, ali će nam svima pomoći omogućiti da nastavimo brži rad na tom dosjeu i omogućit će komisiji da pomogne konkretno i brzo izravno svim žrtvama ovih jakih potresa u Italiji i ljudima koji se još uvijek nisu uspjeli stati na noge. Dakle, hvala lijepo svima koji su sudjelovali u ovom procesu. Mislim da možemo to uključiti za glasanje i s time smo gotovi s tim. Druga stvar je rezultat loših vijesti. Naime, izmjena dnevnog reda, naime stručnjak koji smo htjeli da nam govori o stručnjak koji se stručan gospodin Ferisa sa sveučilišta u Strahklatu u Škotskoj koji je treba govoriti o našem periodu zaključivanja različitih perioda o financiranju je naime nije mogao doći. On je nam, njegov let je bio otkazan jer kao što znate British Airways je pogođen jednim, ne znamo kakvim zakazivanjem kompjutera zbog kojih su gomilo letova morali otkazati i to je njega pogodilo i nije mogao doći od Škotske do Engleske i dalje do Brisela i da sutra tu s nama bude. Ali ako se slažete, mi ćemo zadržati tu točku na dnevnom redu i raspravu koju smo tu predvidjeli, jer imamo druge predstavnike koji će o tom govoriti vrlo stručne i zadržat ćemo dakle tu točku kao raspravu sa predstavnicima komisije o tome. Dobro, a dokument koji smo dobili, ova prezentacija, to da li se držimo toga ili kako će to izgledati? Da, dobili smo naš, e, da kažemo, sažetak njihove studije u našim dokumentima i o tom ćemo raspravljati. Gospodin Fandanik, ja bih volio, e, s obzirom da ćemo prije kasnije imati tu prezentaciju stručnjaka, ja bih voljela da se odgodi ova rasprava koju ste sad predvidjeli, da se ona zamjenski radi, i nego da pričekamo dok zaista dođu pravi stručnjaci koji će tu studiju, koja je tu važnoj temi, da nam oni, dakle, da nam, kad nam oni budu tu prezentirali to, da onda vodimo i raspravu, a ne da vodimo podijeljenu ili dva puta raspravu. Ja sam za jedan e, integralan pristup cijeloj priči. Gospodin Mandeloj jedno pitanje. Da li je sad intencija bila da se stručnjaci pozovu u nekom budućem trenutku ili ne? Da, možemo ih pozvati. Možemo ga pozvati na nekim drugom terminu našeg odbora. To je apsolutno moguće. Dakle, šta vi smatrate? Da čujemo zašto ste. Hoćete da vodimo onda tako raspravu u dva dijela ili ne? Čini se da je to prilično razumno. Ako možemo pozvati stručnjake za neki drugi put, onda možemo odgoditi raspravu o toj točki za tada. Dakle, to je završetak programskog razdoblja 2007. do 2013. studija o tome koji je naručio resorni odjel B. I to bi onda odgodili kad nam dođu stručnjaci. Dakle, to je bila druga izmjena i nakon te druge izmjene dnevni red ostaje kakav je bio predviđen, s tim se slažete, nemate daljnjih prigovora, onda je usvojen. Dobro, i nemam sad daljnjih objava. Možda bi jedna objava mogla biti izvješće našeg posjeta naše izaslanstva Azorima, međutim gospodin Omaže nije danas s nama, pa ćemo to prezentirati sutra. A sada prelazimo na našu sljedeću točku to je opći proračun Europske unije za financijsko godinu 2018. svi dijelovi. I vrlo mi je drago, baš sam sretna što mogu pozdraviti na našem sastanku gospodina Zikvrta Murešana, mislim da je to točno u redu, je, koji je opći izvjestitelj za opći proračun za 2018. naš glavni izvjestitelj. Drugim riječima, on je odgovoran za proračun komisije koji iznosi otprilike 95% ukupnog proračuna Europske unije. Gospodin Morešan želi vrlo usko surađivati sa odborom koji je odgovoran za sve pojedinačne politike. Regiji je odgovoran za kohezijsku politiku koja otprilike um, pokriva ili da kažemo zahtjeva ili odnosi jednu trećinu ukupnog europskog proračuna. Pa smo zbog toga posebno sretni da možemo s njim razgovarati. Danas smo predvidjeli prvu razmjenu mišljenja uoče prezentacije nacrta proračuna za 2018. kojeg će komisija, mislim, sutra iznijeti. Dakle, mi smo malo požurili, malo smo ali imamo sad šansu saslušati našeg glavnog izvjestitelja. Evo vi imate riječ. Hvala lijepo predsjedavajuća i hvala kolege. Dobar dan svima. Doista mi smo sada u ovoj fazi proračunske procedure u kojoj smo mi u parlamentu usvojili izvješće o smjernicama za europski proračun za sljedeću godinu na našoj plenarnoj sjednici u Ožujku. I to je bilo izvješće u kojem smo mi istaknuli političke prioritete za proračun za sljedeću godinu. To je bilo izvješće koje sam je, smo suradnici ja napravili, koje je usvojeno vjerljivom velikom većinom u parlamentu i u kojem smo rekli komisiji šta mi očekujemo, naime koje političke prioritete očekujemo kod raspodjele sredstava u okviru proračuna za iduću godinu. Šta se sad događa? Ja bih sad volio da sa kolegama, kolegama, recimo vama, prezentiram u najgrubljim crtama ono što ja mislim da bi trebale biti naše glavne točke dakle, koje se trebamo usmjeriti u proračunu za iduću godinu, a zatim da raspravljamo o tome da mi nam vi kažete što je ono što vas posebno zanima. A vi ste i rekli, gospođo predsjednica ovog odbora, da je to vrlo široko zanimanje našeg odbora, jer eto mi smo odgovorni i za kohezijsku politiku, koja je jedna trećina proračunom. Prema tome, ja sam upravo zato i došao već jako rano sa ovom prijedlogom da vam tu iznesem glavne crte mog izvješća i da počnemo raspravu čak prije nego što komisija to prezentira, jer je to jako važno i za mene će to isto biti jako bitno pred ovim predstojećim predgovorima sa komisijom i vijećem, kojima ću ja kao glavni izvjestitelj isto sudjelovati u tim pregovorima. Ja moram biti obavješten gdje su naši prioriteti, posebno vas kao regije odbora odgovorna za kohezijsku politiku. Vi mi morate reći što su vaši prioriteti kao i ostali odbori naši koji su bitni u parlamentu, da se bolje spremim za pregovore. Jer, kao što ste rekli, slijed sutra komisija službeno predstavlja nacrt proračuna za iduću godinu, i mi smo u svom izvješću, kao što znamo, usvojili svoje političke prioritete u parlamentu, ali nakon što komisija prezentira sutra svoj nacrt, mi prolazimo u pregovore s njime. Prema tome, mi moramo onda kao parlament svoja stajališta zaokružiti, finalizirati, a to će učiniti naravno i komisija. Nakon toga idemo na pregovore i pokušaj usklađivanja sve to skupa, da budemo spremni za vijeće, to je jasno. I ja ću sve vaše, sve što nam kažete, naravno uzeti u obzir. Kad govorimo o prioritetima za proračun za iduću godinu, ja sam dvije, dva područja istaknuo na koja se po meni moramo koncentrirati. To su prvo rast i radna mjesta, a drugo su sigurnost naših građana. To je ono što sam ja istaknuo kao dva glavna politička prioriteta, jer to mislim da je ono što naši građani Europske unije očekuju, a to je rast i sigurnost. Kako ćemo to postići? Prvo mislim što se rasta i radnih mjesta tiče nama u prvom redu treba kako bi postigli održivi rast i otvaranje radnih mjesta potrebno da naša ekonomija bude jaka i konkurentna. Mora biti privlačna i za privatni sektor i za srednje i mala poduzeća, to je ono područje gdje nastaju radna mjesta. Zbog toga je prva infrastruktura tako važna i po tim mislim je instrument za povezivanje Europe. Dakle, po tim mislim isto tako program Obzor 2020, kod kad govorimo o malim i srednjim poduzećima, tu mislim na program Kozme. To su najvažnije stvari. Osim toga, zauzimam se za nastavak e, financiranja inicijative za zapošljavanje mladost, mladeži u Europi, jer mislim da su oni i dalje pre nezaposleni, preveliki velike broj njihovih nezaposlenih u Europi, a osim toga je bitno i ono što je rekla naš revizorski sud koji u svojim opažajima i opaskama na prošle proračune kod još uvijek imamo mjesta za različite poboljšanje. Prema tome ja im insistiram na tome da iz onog što smo naučili u protekle četiri godine kada je krenuo bio opće ovaj sadašnji program financiranja višegodišnje i da sve to što smo naučili sada počnemo i primjenjivati. Vidite, Erasmus E, prema istraživama pokazuje da 64% svih e, poslodavaca preferira mlade ljude koji su prošli Erasmus program i koji su sudjelovali o tome jer su im puno bolji kasnije kad ih zaposle. Dakle, to nije samo bitno za studente dok studiraju, da se tu razvijaju, nego nešto što povećava vrlo konkretno njihove šanse na tržištu rada i što povećava kompletnu mobilnost rada. Jer vidite, Erasmus je E, pomogao da budu mobilniji i nađu posao u drugoj zemlji. A kad pričamo o sigurnosti naših građana, trebamo tu biti iskreni. Resursi koji su nama na raspolaganju su vrlo, vrlo ograničeni. Zbog toga moramo razmišljati o tome kako ćemo postići nešto sa ovim ograničenim sredstvima, resursima koje imamo. Stoga mislim da bi agencije Unije koje imaju nose odgovornost na području pravosuđa i unutarnjih poslova. O te agencije su jako bitne, njih treba poduprijeti i mislim da sa relativno malim iznosima novaca tu možemo postići dodanu vrijednost u smislu jačanja sigurnosti naših građana i osiguranja naših vanjskih granica. Dakle, EASA, Frontex, Europol, Eurojust želimo da se njihov proračun ojača još malo i podeblja i ako je to naravno imaju dobre argumente za to jer bi htjeli da te matične agencije bolje surađuju i općenito bolje rade. Zatim mislim da je i ono što je Europska komisija iznijela to je jačanje cijelog obrambenog sektora. Tu da budem vrlo jasan. Postoje jako jasne e, ekonomske kriteriji kod se vidi koliko se izdvaja za obranu, koliko ide za znanstveni razvoj vezan za obranu. Ako želimo nešto napraviti na, tom, e, na toj razini, to znači da umjesto da jedan iznos u 28 puta trošimo 28 zemalja članica sa otprilike istim ili sličnim ili usporedivim rezultatima na kraju, to bi značilo da centraliziramo ta sredstva i da to jedan puta utrošimo te novce i onda bi naravno puno više mogli postići, a ne da se to ponavlja i preklapa. I jasno, na taj način bi mi mogli puno bolje pridonositi NATO-u. Jer i NATO kaže da bi Europa trebala učiniti više za obranu. A kad govorići o sigurnosti naših građana, mislim da trebamo pogledati na naše neposredno susjedstvo i kako južno, tako i istočnom pravcu, jer bit ćemo eh, kod kuće sigurni samo onda ako smo osigurani i zemljama koje su što naprednije, što slobodnije, što stabilnije nego što je moguće. Zbog toga smo insistirali da pomagnemo tim zemljama u našem susjedstvu, a to su recimo Gruzija, Moldova ili Moldavija i Ukrajina s kojima smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i gdje dajemo sve više i više pomoći jer vidimo da se i Rusija jako, jako aktivno tim zemljama angažirala. A što se južne E, dimenzije tiče, tu imamo Jordan i Libanon koji se suočavaju sa ogromnim valovima izbjeglica i moraju, to su ogromni iznosi koje i Evropska unija izdvaja kako bi se pozabavila razlozima zbog kojih ti ljudi kreću u izbjeglištvo i da li je to sukob ili ekonomska migracija, jer smatramo da je na taj način pomažemo i ovim zemljama u toj liniji koje primaju te izbjeglice, a koji su naši susjedi i bitni i za našu sigurnost. Prema tome mislimo da je regionalna politika, inače glavno investicijsko oružje Evropske unije, i da sva zakašnjenja u implementaciji nacionalnih programa nikako nisu prihvatljivi i mislimo da su to stvari ta kašnjenja nešto što nas jako brine. Dakle, prva važna poruka s moje strane u ovom odboru bi bila ako postoje nova područja na kojima trebamo potrošiti evropske novce, područja koja nismo 2013. kad je višegodišnji financijski okvir usvojen predviđali, ni mogli predvidjeti, i e, kada se odlučivalo šta će ići u sedmogodišnjem razdoblju. Dakle, ako se tako nešto dogodi izvanredno, to mislim da ne bi se trebalo odražavati ili umanjivati tekuće i programe koji se već odvijaju. Pogotovo recimo regionalni razvoj ili zatim pitanje ilegalnih migracija i ostalih stvari. To ni u kom slučaju recimo ovakve krize kad se dogode, koje smo imali sa migrantima nakon 2013. krize sa klimatskim nepogodama ili bilo koje izvanredno stanje ne smije se odražavati na naše uobičajene programe, pogotovo regionalnog razvoja i pogotovo ono što stvara rasti radna mjesta. Zatim u naslovu 1b nije bilo nikakvih e, sredstava izdvojenih za preuzete obveze jer jednostavno vlasti nisu bile, oni, oni, oni nadležne vlasti koje su trebale upravljati tim sredstvima nisu još bile imenovane. Ja mogu u svakom slučaju te promjene koje sada slijede za 2018. koje su predviđene poduprijeti, jer vidimo da je to već peta, 2018. peta godina ovog, ovog sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira. I na razini ovih upravnih vlasti mi imamo 149 od ukupno njih više od nekoliko stotine koji su tek akreditirane, a nisu još stigli. Dakle, u Bugarskoj imaju 10 od 11, koliko bi trebali Bugarska 24 od 25, koliko su trebali Nizozemska 8 od 8, Švedska 14 od 14, su jako dobro, ali ima zemalja koja jako šepaju, uključujući i moju zemlju Rumunjsku, koja mi smo akreditirali samo dvije od 10 potrebnih, recimo, nadležnih tijela vlasti. Zbog toga moj poziv eh, komisiji Dakle, da još uvijek one tijela vlasti koja su potrebna da bi se mogle raspoređivati i nadzirati raspoređivanje sredstava u zemljama članicama i gdje se kasni da se to punom brzinom do iduće godine nadoknadi, a ja ću biti apsolutno se pobrinuti da za sljedeću godinu imamo dovoljno novaca da za obaveze koje smo preuzeli da ih možemo i platiti, jer Evropska unija koja nije u stanju platiti računa daje jako lošu poruku i to je loše za našu ekonomiju, nešto naš javni i privatni sektor, loše za naš kredibilitet i to se treba izbjeći pod svaku smjenu. A kad dolazimo do zaostatka neplaćenih računa, na početku 2017. to je bilo 2,3 milijarde eura, što je jedna zapravo uobičajena razina. A kao što znate u godinama 2014. i 2015. smo imali 25 milijardi eura. To je bila alarmantno. alarmantna. Međutim, sad smo uspjeli platiti sve svoje zaostale dugove. No, kako bi izbjegli onaj efekt jojo, da se stvar opet vrati i da nam se ponovi situacija 2014. i 2015. kad smo imali taj ogromni zastatak neplaćenih računa od 25 milijardi eura, sad smo uspjeli poplaćati računa, ali još uvijek je stopa apsorpcije razočaravajuća. No, mi se moramo pobrinuti da za sljedeću godinu imamo dovoljno izvojenih sredstva za preuzete obveze, inače će se i ovaj višegodišnji financijski okvir se suočiti sa istim izazovima kao i oni protekli. A to znači da nismo uspjeli plaćati svoje dugove redovno, da se zaostatak nakupljao, i da nas to može paralizirati, a to moramo izveći pod svaku cijenu. Međutim, to se može spriječiti ako dobro upravljamo i ako dakle unaprijed djelujemo vrlo daleko vidno. Međutim, kažem, to se sve može, gospođo predsjednica ovog odbora, i riješiti, a vidite, to imamo u ovim smjernicama i navedeno čak i na visoki e, Dakle, vidimo da su ovdje sredstva izdvojena za plaćanje preuzetih obveza su jedan nužni preduvjet da uopće može slobodno teći novac našim programima. A inače kod pilot projekata koji su preuzeti, znam da je regija odbor bio jako aktivan, vi ste preuzeli posao na 13 pilot projekata takvih i to je, onda ste trebali to poslati odboru za proračun još e, na evaluaciju i to smo učinili, to je učinjeno i sad se čeka da još komisija dostavi svoju predocjenu iz, e, i onda će dati ocjene svim projektima koji su tu navedeni i onda će odati svoju ocjenu za taj paket tih projekata gdje smo mi te pilot projekte već poslali na njihovo ocjenjivanje u njihov proračunski odbor i onda da vidimo da li će to proći i mislim da imamo jako veliku šansu, pogotovo kod ovih koji su, čije financiranje iznosi više novaca, dakle predviđeno su veći iznosi, a kod ovih manjih paketa tu imamo manje šanse, ali mislim da sve svemu se naši piloti dobro pripremljeni da većina će proći i bit će prihvaćena kao program i redovno financirano u idućem godišnjem proračunu. A sad što se tiče na terenu situacije, dakle pitanje je ovih nadležnih tijela vlasti na terenu, da se tu požuri posao da se oni svi imenuju i akreditiraju na vrijeme, ali u vrijeme za vezi s time ćemo ostati u stalnom kontaktu. To je jasno i na tom raditi zajednički. Hvala lijepo na ovom vrlo detaljnoj i sveobuhvatnoj prezentaciji. Ja imam čitav niz kolega koji su se javili za riječ. Ja ću svoju poziciju i svoje mišljenje zadržati za kraj, napokon vi znate da sam ja izvjestiteljica u ime odbora regije upravo za tu temu. I naravno da sam u cijeli proces uključena i kontinuirano s vama radima. Sada je gospodin Polčak ima riječ. za eh, slova. Ja bih... Eh, Puno hvala što ste mi dali riječ. Želim reći nešto o prvoj razmjene gledišta, dakle radi se o općom proračunu Europske unije za 2018. I želim reći nešto vezano uz ono što smo čuli upravo. Slažem se s time da bismo trebali e, polagati vrijednost na ovaj opći proračun za 2018. Naravno trebamo pripaziti i na gospodarski rast, na stvaranje novih radnih mjesta, održivi rast, to je vrlo važna tema, a naš prioritet bi pri tome trebali biti izazovi pred kojima se trenutačno nalazi Europska unija. Jasno je da smo sada suočeni sa migracijskom krizom, također i sa humanitarnom krizom i još čitavim drugim nizom izazova. Moje prvo pitanje za koliko će se povećati izdaci vezano uz ove nove izazove pred kojima stojimo. Dakle, trebali bismo iznaći pitanje na, eh, odgovor na to pitanje, dakle, koliko će porasti izdaci. Zanima me konkretno o kojim brojkama govorimo. Što se tiče samog programa Obzor 2020. i obrazovanja, slažem se s time da Erasmus jest pozitivan primjer, to je nešto na čemu trebamo dalje raditi i poticati. Vrlo je važno da ovaj program i dalje ima utjeca na poslodavca, jer poslodavci znaju da absolventi imaju mogućnost ostvariti uspjeh na radnom tržištu i mislim da bismo toga trebali podupirati ovaj program. Osim toga, vrlo je važno da s obzirom na odluke o produljenju EFSI-a i e, proračuna EU-a, odnosno povećanje za 26 milijardi eura, tu je vrlo važno znati kako će se izdaci promijeniti s obzirom na jamstva koje su dana. Zatim još nešto vezano uz kohezijsku politiku. Mislim da je vrlo važno ugraditi veću fleksibilnost i da imamo veće rezerve. Dakle, potrebna su nam financijska sredstva kako bi mogli brzo reagirati u područjima pogođenim katastrofama. Mislim da bismo to trebali i odraziti u linijama proračuna. Zatim još nešto vezano uz pitanja ostavljena uz nacrt e, proračuna. Mislim da je vrlo važno da damo odgovor na to kakvi će biti administrativni troškovi. Vijeće E, poziva na smanjenje ovih troškova, administrativnih troškova, stoga bismo trebali razmisliti o tome da li postoji dovoljno prostora za tako nešto. Mislim da imamo dovoljno prostora, dakle zanima me za koliko će se te stavke smanjiti u općem proračunu za 2018. Zatim, e, nenaplaćeni računi. E, veseli me što više ne govorimo o prevelikom iznosu, ali mislim da se radi o više od 2 milijuna eura. To je još uvijek vrlo visoka brojka i mislim da bi Europska unija trebala učiniti sve kako bi kašnjenja u plaćanjima spriječila. Dakle, da više ne dolazi do kašnjenja i mislim da se to iduće godine više ne bi smjelo događati. Hvala lijepo, gospodin Von, izvolite. Yeah, uh, thank Hvala predsjedateljice. Gospodin Purinski e, je izvjestitelj u sjeni i e, nažalost zakasnit ću pa me zamolio da kažem nekoliko riječi o njegovo ime. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na smjernicama koje je donio u ožujku i zahvaljujem mu što je danas došao predstaviti ih na našem sastanku. Mislim da bi naše kolege mogle pozdraviti ono što stoji u smjernicama i kohezijska politika trebala bi imati adekvatne resurse za 2018. godinu. I kao izvjestitelj želim reći da je regionalna politika ključna ako želimo povećati broj radnih mjesta u Europskoj uniji. I to je naša najvažnija politika, naša najvidljivija politika. Zahvaljujući tome mnogi razumiju što zapravo Europska unija vidi, zato što postoje projekti eh, za koje je očito da ih financira Europska unija. Dakle, naše financiranje eh, bi trebalo biti vidljivije što većem broju eh, građana. Kao što što smo rekli, provedba nije bila zadovoljavajuća, ali uvijek je to slučaj u čitavom nizu projekata tijekom godina. Uvijek imamo kašnjenje u početku programa i u projekta. Dakle, uvijek postoji između komisije i između države članice nekakvih problema, uvijek postoji kašnjenje. Ali ako sam dobro shvatio, 86% je iskorišteno i e, voljeli bismo također vidjeti e, povećanje zahtjeva za plaćanje. Dakle, kohezijska politika bi trebala imati adekvatne resurse i u 2018. godini. Sutra ćemo dobiti nacrt e, proračuna koji će donijeti komisija i počinju pregovori. Oni neće biti laki. Ja sam izvjestitelj za proračun i bio sam to i prethodnih godina i svake godine znam da vodimo veliku borbu, da postoji velika borba između plaćanja i parlamenta vezano za plaćanja. Ove godine će situacija biti još, još teža jer znamo da će Ujedinjena kraljevina postaviti pitanje svojih budućih obveza i vjerojatno neće biti sklona bilo kakvim povećanjima u, bilo kakvim povećanjima u proračunu Europske unije. Siguran sam da su izvjestitelji svjesni toga. Dakle, to je jedna od ključnih bitki s kojima ćemo se suočiti u narednim mjesecima. Dakle, svjesni smo da postoji ta borba pred nama koja se, vezuje za kohezijsku politiku. Ona je jako važna. Dakle, Ujedinjena kraljevina će još u nekoliko daljnjih godina koristiti strukturne fondove. Dakle, jako je važno što će se događati u budućnosti. I ništa neće biti lako. Mi vjerujemo da je jako važno i jak, za budućnost i za borbu za radna mjesta da se parlament bori za proračun, odnosno za mjesto kohezijske politike u proračunu za 2018. godinu. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. u ime ECR grupe Andrew Lurie je izvjestitelj u Sjeni, pa evo samo par riječi u njegovo ime, zato što on nije mogao biti ovdje danas. Dakle, svi smo svjesni da postoje nedostaci u sustavu financijskog planiranja i provedbe koji su doveli do nagomilavanja neplaćenih računa i stvaranja nezapamćenih zaostataka koji su iz posljednjeg višegodišnjeg financijskog okvira preneseni u sadašnji kao i sporog započinjanja provedbe operativnih programa za razdoblje 2014. tisuće 2020. što može dovesti do jednake situacije u budućnosti i onemogućiti rast. Od iznimne je važnosti da se pronađe strukturno rješenje za te probleme prije završetka trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira i da spriječi njihovo širenje u sljedeće razdoblje. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Dopustite mi da kao izvjestiteljica za odbor regiji dadem svoje mišljenje za proračun 2018. godine i da vam kažem da iznesem neke elemente koji su važni za naš odbor. Zahvaljujem kolegama. Sigurna sam da ćemo moći dati e, snažno stajalište i mišljenje regija za proračun 2018. godine. Prije svega eh, hvala vam što ste došli ovamo prije nego što je uopće nacrt proračuna predstavljen u odboru za proračun. Mi pratimo cijeli proces plaćanja, pratimo provedbu proračuna za 2017. godinu, imamo jako snažno stajalište vezano za ovaj proračun i nastavljamo djelovati u istom smjeru za 2018. godinu. Prije svega, kao što su kolege već rekle, insistirat ćemo na tome da smjernice koje je podupro Europski parlament u ožujku, 2017. godine, da se one prate u sastavljanju proračuna za 2018. godinu. To je jako važno za kohezijsku politiku. Jako je važno da se slijede sve one opaske i sve primjedbe koje su iznesene u tim smjernicama. Nadalje, željela bih također spomenuti da bi proračun Europske unije također trebao odražavati prioritete koje su prioritete koji su trenutačno važni za Europsku uniju i zato se e, slažem s vama da bismo trebali imati dva važna smjera, a to je rast, e, sigurnost, e, otvaranje radnih mjesta za europske građane. Kohezijska politika je najvažnija politika, ključna politika koja podupira ove procese u državama članicama. i jako je važno da vodimo računa o tome što se događa u tom području i da spriječimo bilo kakve probleme u 2018. godini, jer smo imali jako nisku rezinu plaćanja u 2017. godini. A ako sada povećamo rezinu plaćanja, onda bismo mogli zapravo stvoriti značajno kašnjenje što se već dogodilo u prethodnim godinama. Dakle, važno je pokriti sva plaćanja, odnosno izvršiti sva plaćanja koje su države članice zatražile u okviru kohezijske politike. Kako bismo dokazali koliko je kohezijska politika važna i kako bismo pokazali koliko je Evropska unija u stanju ispuniti sve obveze koje proizlaze iz proračuna i iz sporazuma sa državama članicama. Doista smatramo da bi komisija u proračunu za 2018. godinu trebala voditi računa o rezultatima. Htjela bih također naglasiti značaj pojednostavljenja pravila. Ovdje imamo snažno stajalište u regiju kad je riječ o pojednostavljenju. I to smo naglasili u našem mišljenju o dosjeu Omnibus koje je vezano za financijsku uredbu za 2014-2020. godinu. I želimo naglasiti koliko je to važno za provedbu proračuna. Ključni prioriteti su ulaganje u rast i radna mjesta kroz pametno ulaganje, kroz konkurentnost, kroz infrastrukturu, inovacije i istraživanje kako bismo poduprli više malih i srednjih poduzeća. U tom kontekstu također želim naglasiti ključnu ulogu Europskog fonda za strateška ulaganja i kao što ste vi sami rekli u vašem izlaganju, jako je važno mobilizirati financiranje iz privatnog sektora i financiranje iz novih izvora kako bismo poboljšali izvršenje, odnosno provedbu proračuna. I zaključno željela bih naglasiti da je važna bolja sinergija i komplementarnost. Dakle, to je jako važno za proračun Europske unije. Dakle, komplementarnost, dosljednost između europskih strukturnih i investicijskih fondova, europskih fondova za strateška ulaganja i drugih fondova koji se odnose na nacionalne programe. Sve je to važno da bismo potaknuli ulaganja. Također treba provoditi akcije koje su bolje ciljane kako bi se poboljšala vidljivost europskih strukturalnih i investicijskih fondova te vidljivost svih ostalih projekata i programa koji su financirani u okviru ESIF-a. To je, to je dio mog prijedloga. Ja se nadam eh, da, da, ću, da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni sastaviti dobro mišljenje eh, odbora regije. Eh, izvolite, gospodine. Yes, yes, the... Pan Misteroj. Da, zaključke su već iznijeli kolege. Želio bih iznijeti nekoliko opaske. Ovdje govorimo o fleksibilnosti u proračunu i u smjernicama. Ako postoji jedna politika koja se pokazala fleksibilnom i e, koja je e, uzela u obzir nove izazove i nove potrebe, kao što ste vi sada upravo govorili, imali smo sporazum o prirodnim katastrofama Treba vidjeti kako to možemo provesti, a da ne dovedemo u pitanje naše sporazume s državama članicama. Tijekom procesa naša uredba o migracijama je prihvaćena. Dakle, ako imate nešto novo, ne znači da uvijek trebate to uvesti kao novu proračunsku liniju. Dakle, postavlja se pitanje kakav, kakav cilj želimo. Rasti e, radna mjesta, sigurnost, Dakle, to treba uzeti u obzir. Ako naglasimo ove prioritete, znači da ih možemo i ostvariti. Druga stvar. Ako želite osnažiti kohezijsku politiku, to znači da ona nije pod prijetnjom. Neki kažu da će ESIF odraditi sve, ali ja se ne slažem da će ESIF sve odraditi. Postoje fondovi koji su važni za ostvaranje uvjeta u kojima gospodarstvo može rasti. U regijama i gradovima važno je ostvariti novi integrirani pristup koji uključuje i održive razvoje i komunikacijsko-informacijske tehnologije. Želimo osnažiti obzor 2020. On se odnosi na znanje i inovacije. Ali nam je potrebna i nekakva, tako reći, pista. A, a važno je da se inovacije dogode, da se inovacije ostvare, da povećamo broj radnih mjesta i otvorimo radna mjesta. Iako je važno da sve politike djeluju i funkcioniraju paralelno. I drago mi je da imate taj inkluzivni pristup. Rekli ste nešto što nisam u potpunosti razumio, jer ipak ste vi stručnjak. Ali u pregovorima za 2017. godinu, za prošlu godinu, doprinos država članica za proračun se smanjio, ako sam dobro shvatio što ste rekli ali ako se obveze ne mijenjaju, u konačnici ćemo imati kašnjenje. Zbog Brexita sada imamo jako puno problema. Kako spriječiti da obveze za, doprinose u proračun ne budu dovedene u pitanje? I moj posljednji komentar je vezan za ovo što je predsjediteljica rekla. Mi smo promijenili naš sustav Mi smo promijenili naš e, sustav e, kad je riječ e, o performansi. posto našeg proračuna je stavljeno na stranu za države članice, za one države članice koje su postigle dobre rezultate. To je neobično. Vi ste rekli da su neke države već uspjele u upravljanju, a neke države nisu. Zašto moramo čekati 2019. godinu da bismo došli, da bi, da bi novac počeo teći. To je nešto što ja u potpunosti ne shvaćam. One zemlje koje su imale dobre rezultate, koje su uzele novac i koje su pokrenule projekte, trebali bi biti u mogućnosti trošiti taj novac 2018. godinu. To je godina prije, izbora. Zašto čekati nakon izbora? Trebali bismo iskoristiti to za dobru predizbornu kampanju. Dakle, 6% zapravo predstavlja 21 milijardu. Ako treba, radit ćemo na promjenju uredbe, ako je to potrebno. I možda ćemo zajednički doći do nekakvih inovacija. Hvala lijepo, gospodine Damato. Želite li se javiti? Želi li se još tko javiti? Kolege, prijatelji, izvolite. Nitko se ne javlja. Gospodin Morišan, izvolite možete sada prokomentirati. Hvala lijepo. Prije svega što se tiče pitanja vezanih za konkretne brojke, vezane za razlike, različite ishode e, i e, e, troškove za administrativni dio posla. Dakle, niti, jedan, niti jedna brojka još uvijek nije iznesena za proračun 2018. godine. To ćemo znati tek kada komisija bude iznijela nacrt proračuna. Trenutačno imamo samo smjernice. Mi smo otprilike rekli što želimo želimo provesti i gdje bismo željeli da novac ode, tako da ćemo vidjeti tek kada komisija iznese svoj nacrt proračuna i tek onda ćemo moći razgovarati. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, Tijekom 2018. godine još uvijek će Ujedinjena kraljevina biti članica Europske unije, dakle ona će imati sva prava i sve obveze, ona će doprinositi proračunu Europske unije baš kao i svaka druga država članice i dobivat će svoje povlastice. Što se tiče budućih odnosa između Ujedinjene kraljevine i Europske unije, to ne bi trebalo imati nikakvih odnosa na proračun 2019. godine, nikakav izravni utjecaj na proračun 2019. godine. Između parlamenta i vijeća postoji dogovor o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira. Mi smo u parlamentu odradili svoju zadaću, došli smo do kompromisa koji iz naše perspektive nije idealan, ali ipak smatramo da je u redu dakle, mi smo ga usvojili u parlamentu, vijeće ga je trebalo usvojiti, ali trenutačna vlada u Ujedinjenoj kraljevini je to blokirala do izbora, do njihovih izbora. Dakle, treba čekati do lipnja, do 9. lipnja. Nema problema. Eh, dvije, eh, dva, tri mjeseca eh, kašnjenja u reviziji višegodišnjeg financijskog okvira nije strašno, ali ako do revizije uopće ne dođe, onda ćemo biti suočeni sa velikim izazovima. Naime, prioriteti za proračun za 2018. godinu bit će drukčiji od onih koji smo očekivali za 2017. godinu. Naime, mi nismo očekivali ni imigraciju, ni probleme vezane za sigurnost, za terorizam. Dakle, nismo očekivali da će uopće biti manjka, dakle, da će uopće biti ikakvih problema vezanih za sigurnost i terorizam. Dakle, Također smo htjeli povećati obzor 2020, zatim instrument za povezivanje Europe i tako dalje. I onda smo novac iz obzora 2020 i instrumente za povezivanje Europe prebacili u ESIF. ESIF je dobar instrument, ali prema meni on ESIF ne bi trebao zamijeniti kohezijsku politiku. To ide prema tome, dakle ESIF ide prema tome da podupire mnogo privatnih poduzeća, što nije loše, ali se postavlja pitanje sa kohezijskom politikom. Dakle, revizija višegodišnjeg financijskog okvira koja osnažuje one programe koje je oslabio ESIF je ključna. I to je između ostaloga i dobro za Ujedinjenu kraljevinu. Mi želimo staviti više novca u obzor 2020, a najveći korisnik obzora 2020 je Ujedinjena Kraljevina. Zašto? Zato što oni imaju najveći institut, imaju najbolje sveučilišta. Nije čudno što su oni najveći korisnici obzora 2020. Ali kao što rekoh, ova revizija mora proći. Ujedinjena kraljevina, bude li to blokirala, to će dovesti do nesigurnosti za proračun Europske unije za iduću godine. Kada je riječ o fleksibilnosti, mislim da je kolega u pravu. Od početka ovog višegodišnjeg financijskog okvira, od kad god smo se suočili sa krizom, parlament je odgovorio. E, mi smo se e, složili da se, da se financira, odnosno da se uspostavi fond za Tursku. E, složili smo se za fond za Afriku, za financijski instrument, dakle za Tursku i tako dalje. E, sve je to u redu, ali naravno da proračun Europske unije ne bi trebao biti doveden u opasnost. I naša pozicija kao proračunskog tijela, tijela za nadzor proračuna bi trebala biti shvaćena ozbiljno i e, stajalište parlamenta bi se i u budućnosti trebalo ozbiljno shvatiti, a postojeći projekti i tekući projekti ne bi smjeli biti dovedeni u pitanje. E, što se tiče izvješća o smjernicama, nekoliko puta je to izvješće spomenuto. I moram reći da u svim raspravama koje sam vodio dosad sa komisijom, shvatio sam da oni ozbiljno shvaćaju smjernice koje smo usvojili na plenarnom zasjedanju. Vidjet ćemo što će se sutra dogoditi. Kada ste govorili o pojednostavljenju pravila, komplicirana pravila su često predmet razgovora koje ja vodim sa korisnicima. Zatim, poduzetnici. Poduzetnici često ne koriste europske fondove, ne zato što fondovi nisu raspoloživi, nego zato što su oni su više komplicirani, treba ih pojednostaviti. A što se tiče plaćanja i obveza najbolji način da se spriječe kašnjenja na kraju financijskog razdoblja jest da djelujemo po našim preporukama. Nakon 29. ožujka 2000 2019. godine imat ćemo drugčije, e, obveze i te obveze moraju države članice poštivati. Ali stopa apsorpcije se počela povećavati u nekim državama članicama. također su neke upravljačka tijela akreditirana. Nažalost, u nekim, nekim državama članicama još uvijek nema akreditiranih upravljačkih tijela, ali sve u svemu e, razina bi trebala biti bolja i cilj bi trebao biti da u svim državama članicama upravljačke tijela budu akreditirane do kraja ove godine. Zahvaljujem vam na vašim komentarima. Uzet ću u obzir sve što ste rekli i veselim se nastavku dijaloga i nakon predstavljene nacrta proračuna od strane komisije. Hvala lijepo. Mi vas uvjeravamo da ćemo nastaviti našu komunikaciju i da ćemo nastaviti naš zajednički rad na stajalištu parlamenta. Zahvaljujem vam na vašem sudjelovanju na sastanku odbora regije. Hvala, a sada nastavljamo sa e, sljedećom točkom dnevnog reda. A to je e, mišljenje vezano za onivanje zajedničkog poduzeća za bioindustriju, odnosno imat ćemo e, u ovoj uredbi neke izmjene. gospodin Bogović je izvjestitelj za ovo mišljenje. Dat ću mu riječ odmah. Već smo e, iznijeli e, e, rok za amandmane za ovo mišljenje, i to je 1. lipnja 2017. godine. Nemamo nikakvih reakcija, nema odgovora, dakle to nam omogućava da glasujemo o ovom mišljenju na sljedećem sastanku a, ovog odbora, a to će biti 20. lipnja. Gospodin Bogović, izvolite. E, maja 2014. E, Hvala lijepo za riječ. Dakle, u svibnju 2014. na temelju uredbe 560 iz 2014. osnovano je zajedničko poduzeće za bioindustriju. To je jedno privatno javno partnerstvo Europske unije s jedne strane i s druge strane konzorcija za bioindustriju. Cilj samog poduzeća je i opće tog fonda koji je za to osnovan, dakle i u razdoblju do 2024. E, odvojeno je 975 milijuna u evropskih sredstava i 3,7 milijardi eura iz e, konzorcija je osigurano sredstava tog. I, dakle, taj zajedničko poduzeće zapravo daje financiranje na sljedeći način. Poduzeća stavljaju ta sredstva, injektiraju svoje poduzeća, a onda oni dio tih sredstava opet dalje preusmjeravaju u poduzeća koja se bave isključivo bioproizvodima i onda se nakon tog, dakle na taj način za zapravo financiranje ide u pojedinačna individualna poduzeća za biomaterijale, bioproizvode i biogoriva. To je de facto, međutim što se dogodilo? Jednostavno nisu poduzeća apsorbirala ta sredstva iz E, konzorcija za bioindustriju, dakle nisu dobili natrag ono što su oni de facto i sami su financirali u taj fond. Prema tome, mi želimo da se ova uredba na sljedeći način izmeni i dopuni. Da poduzeća mogu direktno financirati svoje projekte i na taj način izravno i prenositi iz zajedničkog fonda sredstva u pojedinu proizvodni program. To je i dogovoreno jer se smatra da bi na taj način puno bolje funkcionirao taj fond na puno jednostavniji način i da bi cijela bioindustrija puno učinkovitije funkcionirala jer bi imala učinkovito financiranje naravno. Mi podupiremo taj način promjene financiranja u cilju veće simplifikacije koja je bitna da se cijela stvar učini učinkovitom. Nadamo se da će na taj način se i onda moći iskoristiti ukupan iznos, dakle ukupno financiranje za tu industriju. Ehm, ovaj odbor je nadležan za taj dosje i prema tome u izvješću koje smo tome izradili mi ističemo svoju suglasnost sa ovim izmjenama načina financiranja. Istodobno, pripremamo zajedno sa drugim odborima i jedno javno saslušanje, savjetovanje da tako kažemo za jesen ove godine na kojem će predstavnici i s jedne strane komisije, s drugih dionika, ali pogotovo iz eh, samih poduzeća, s područja bioindustrije, nam prezentirati trenutno stanje u tom sektoru i dati nam bolji uvid u to što se događa. I pogotovo recimo kako ćemo sa biogorivima, biomaterijalima zamijeniti sve ono što smo do sad imali iz, e, dobiveno iz fosilnih resursa. Hvala lijepo. Vidim da se gospodin Dančua javlja kao izvjestitelj u Sjeni. Izvolite. Hvala lijepo. li de cercetare și inovare pentru Hvala lijepo. E, program za istraživanje i inovacije za bioindustriju je e, također u programu Obzor 2020, a to je dio okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. E, cilj Europske unije jest e, razviti bioindustrije na široj razini i višoj razini. Taj sektor predstavlja jedan jako važan sektor za biogospodarstvo i to ne samo na europskoj razini, već i međunarodnoj razini. I zato je jako važno dati doprinos ovome kako bi se pokrenuo gospodarski rast država članica, kako bi se otvorila radna mjesta i kako bi se ostvario cilj održivog i inteligentnog rasta koji otvara vrata inkluziji i kako bi se olakšala tranzicija prema gospodarstvu E, dekarboniziranom gospodarstvu, gospodarstvu bez ugljika. I jako je važno u tom smislu imati, imati na umu važnost javno-privatnog partnerstva. Cilj je naglasiti bioekonomski potencijal Europe kako bismo biološke resurse pretvorili u goriva i to koristeći inovativne tehnologije. E, mislim da bi korištenje, veliko korištenje biorafinerija moglo smanjiti ovisnost Europske unije o e, fosilnim gorivima. Isto tako bi to moglo doprinijeti ostvarivanju ciljeva Europske unije e, kad je riječ o klimatskim promjenama. Osim toga, 2017. godine 27 zrakoplovnih kompanija pristalo je 5000 letova provesti korištenjem mješavine kerozena i alternativnih goriva. Dakle, riječ je o korištenju alternativnog goriva i to alternativno gorivo trebalo bi biti e, proizvedeno u Europskoj uniji. E, također bi to trebalo odgovarati svim onim e, zahtjevima koje je postavila Međunarodna organizacija za zračni promet. I sve bi to naravno doprinijelo smanjenju emisije stakleničkih plinova. Do sad biološke industrije predstavljaju samo 3% prometa prometa općenito u, e, bio, u europskom biogospodarstvu, iako je malo radnih mjesta otvoreno u ovom sektoru. Dakle, ono što mi očekujemo jeste da ekološka bioindustrija, da se ona razvija i da se razvija brže. I to brže od tradicionalnih sektora. Jer Europa ima tu tehnološku bazu koja tehnološku bazu koja je potrebna da bi se, da bi se ovaj potencijal maksimalno iskoristio. Dakle, dakle prijedlog Europske komisije razmatra različite opcije koje se odnose na bioindustriju i to naravno u okviru obzora 2020 i cilj je naravno ostvariti javno privatno partnerstvo za bioindustriju i u tom smislu potrebna nam je strategija, Bio Strategije za biogospodarstvo u Europi, jedna nova politika za bioindustriju. Ja se slažem e, da bi se troškovi funkcioniranja trebali e, pokriti ne, e, pokriti i od strane poduzeća, a ne samo od strane konzorcija. I, također, Postoji čitav niz industrijskih sektora koji su spremni doprinijeti nekim pojedinačnim projektima. I ja bih e, samo željela reći da je ovo rješenje već bilo usvojeno u okviru zajedničkog poduzeća e, koje se odnosi na inovativne lijekove i ja apsolutno pozdravljam taj prijedlog, prijedlog, eh, prijedlog eh, izvjestitelja kad je riječ o ovom pitanju. Hvala. Hvala lijepo. Još imamo izvjestitelja iz, u sjeni, gospodina Mato. Gospođo de Mato, pardon. Hvala lijepo. Dakle, ovaj javno-privatno partnerstvo između Evropske unije i privatnog konzorcija treba donijeti dodanu vrijednost u području razvoja na pod održivih tehnologija i trebalo naravno na taj način stvoriti nova radna mjesta. Međutim, pazimo, bio gospodarstvo može naravno dati važan doprinos kod redukcije CO2, ali isto tako može imati i negativnih posljedica. Ako ne budemo pazili, ponovno ćemo imati pojačanje i povećanje emisija štetnih stakleničkih plinova. Prema tome moramo jako biti obazrivi i na vrijeme intervenirati kako bi se našla rješenja koja na koncu neće biti ekološki štetna. Glavni cilj bio baziranih industrija bi trebalo biti da se potiče neovisnost Europe o fosilnim govorima. I tu imamo vrlo jasne ciljeve. I u pogledu klimatskih promjena moramo svi zajedno raditi. A što se sad tiče prijedloga komisije, kojeg naš izvjestitelj podupire, možemo reći da je to dobro, ali se nije dovoljno posvetilo pažnje kod inovativnih lijekova, jer treba vidjeti kako ide znanstveni razvoj na tom području i treba zagarantirati njegovu neovisnost. Naravno da konzorci treba davati svoje priloge i treba moć davati svoje doprinose. Međutim, sada se predviđa da se ta sredstva izravno upućuju nekom nositelju projekta, konkretnog projekta. Pa se pitamo nije li to neka vrsta zapravo lobiranja skrivenog, nije li imali tu i nekih drugih skrivenih aspekata, jer onda na taj način se zapravo može unaprijed dogovoriti koji će projekt, koji će primjerice lijek istraživati i tako dalje. Stoga mislimo da bi se tu trebalo malo proširiti sve i gledati da se generalna inovacija i istraživanje objektivno financiraju i zajamči njihova neovisnost. Hvala. sada vi imate riječ, gospodine Van Da. Htio sam nekoliko opaski dati na početku na ovo što ste vi iznijeli. Ovo je teško shvatiti. Nije u pitanju neovisnost našeg istraživanja nego je u pitanju korištenje, iskorištavanje i primjena znanja u Europi. Vi možete imati tisuću profesora sa s tisuću različitih nagrada koje su dobili ne znam koliko teorija i ideja koje plutaju naokolo, ali pitanje je što će industrija iz toga pokupiti i razvijati dalje i primjenjivati i raditi. A onda vidimo da nekim drugim dijelovima svijeta neke velike korporacije jednostavno naprave proboj jer su one prije vremena zgrabile neku ideju i provele. Dakle, nije u pitanju neovisnost tih ideja istraživanja, nego je u pitanju suradnje s industrijom i u kojoj mjeri će industrija nastaviti to primjenjivati i raditi, izrađivati. A mislim da je utoliko naš pristup ovom mišljenju cijelom dosijeu vrlo pozitivan. Vidite, ja smatram da onda još jedna stvar jako, jako bitna, a to je da se pozicija regija ovdje jača. Jer na samom početku je konzorcij izgrađen preko onog evropskog konstrukta Prvo ste trebali u taj fond e, gore, visoki, centralizirani davat novce, a onda ste poslije, nakon kompliciranih procedura, mogli te novce svesti i privesti nekom konkretnom projektu. Ali ovdje, ako imate svoje partnere u nekoj mreži, kao recimo u Sloveniji i onom što je gospodin Bogović govorio, onda znači da vi možete dobiti novce natra koji su investirani u onu opću ideju, onaj opći fond, ali onda ćete dobiti direktno novce iz toga natrag za svoje izravne proizvode. I tu ćete moći recimo u poljoprivredi ili u bilo kojem drugom sektoru šumarstva ili koji god bio u pitanju, možete onda konkretno nešto i provesti. Ovo kako ja to vidim, to je zapravo decentralizacija onog upravljanja novcima, sredstvima i na taj način mi možemo ući sa regionalnim razvojem i to je onaj pametan pristup jer je pametna decentralizacija. Znači oni koji žele raditi u bioindustriji, tu smo imali još dobrih primjera, oni mogu jednostavno uskočiti u cijelu priču i sad oni su povezani sa drugima iz tog sektora, razmjenjuju znanja i iskustva kako bi mogli brže prihvatiti nove ideje i način funkcioniranja i financiranja njihovih projekata. Stoga mislim da je jako bitno da je upravo Regi dao svoje mišljenje koje je pozitivno i kaže da, to je dobro. Ovdje ne idemo na centralizaciju sredstava, nego pojednostavljujemo decentralizaciju, da se ta sredstva mogu direktno na terenu, regionalno i lokalno onda i uporabiti. Evo, prošlogodišnji sastanak u Bratislavi, posebno za nove zemlje članice Europske unije, tamo ste imali jako puno regija koje su rekle kako se žele da se zapravo adaptira ili da kažemo utoliko promjeni čitav način financiranja projekata u bioindustriji, da se svede na teren, na, u regiju, na lokalnu razinu, a ne da se to sve zapravo na jednoj abstraktnoj, visokoj centraliziranoj razini događa i u velikim gradovima. I na kraju ono što sam čuo, gospodin Bogović je rekao da bi trebali zajedno sa ITRE-om, koji je isto tako za to zainteresiran odbor, organiziramo ovo stručno savjetovanje na jesen. To je dobra ideja. Međutim, mogli bi možda sa koordinatorima vidjeti da se to eventualno dobije još više aspekata, recimo sa zelenima da dodamo aspekt održive proizvodnje u poljoprivredi i drugdje. I mislim da bi to na, taj način takva e, takvo jedno stručni, jedno da kažemo, saslušanje, savjetovanje, mogli proširiti i imali bi puno više uspjeha s tim. Mi bi onda proširili cijelu temu, rekli bi nije u pitanju samo proizvodnja energije, nego je pitanje iz proizvodnje novih materijala koji su bio, biomaterijala, koji nemaju više veze sa recimo naftom i općenito fosilnim resursima, koji su i dio kružnog gospodarstva i koji su bitan faktor bioindustrije. A nakon ovog vikenda, kad je recimo Trump rekao idemo nastaviti kad se svi bojimo da će zapravo Trump otkazati i izaći iz pariškog sporazuma o klimi i onda je, vidimo ovaj komentar koji je dala nakon toga njemačka kancelarka Merkel jučer kad je rekla nastavimo sa svojim odgovornostima, bez obzira šta bilo kod naših nekih partnera, onda mislim da su to sve jake poruke i da se moramo mi kao Europa upravo na ovaj sektor usmjeriti i da moramo stvar ne razvodniti, nego stvar još intenzivirati, pojačati, pa prema tome ići na izravnu razinu lokalnu gdje se proizvodi i radi. Hvala lijepo. A onda ako nema više niko iz odbora ko traži riječ, onda molim gospodin Valdemar Koki iz Europske komisije, vi imate riječ. Hvala izvjestiteljima odboru i posebno gospodinu Bogoviću. Hvala vam na ovim, što je rekao gospodin Van Nistelrooy, koji je jedan od, da kažemo, očeva ove inicijative, da to tako nazovemo, kad je pre nekoliko godina bio prvi put izvjestitelj za ovaj dosje. Puno vam hvala na razumijevanju koje imate za ovu cijelu inicijativu. Mislim da su dopune izmjene koje komisija traži zapravo relativno um, nevažne, jer u biti mi tražimo samo da se na taj način simplificira prenos sredstava operativni proračun kako bi se moglo puno jednostavnije i što se samih um, poslovnih i operativnih aspekata tiče direktno ta sredstva primijeniti i raditi na terenu s njima. Ali zapravo nije ništa posebno važno drugo. I, e, ali hvala na svemu što ste rekli, ali posebno vam želim još i zahvaliti na vašoj potpori na tome koliko je bioindustrija bitna za opću ekonomiju i koliko je važno za regionalni razvoj. To smo i na odboru regija čuli, tamo je posebno naglašen recimo biomasa, proizvodnja biomase i opća industrija koja se zasniva na biomasi i bio gorivima ili bez obzira da li je u pitanju gospodarenje otpadom, da li je tu u pitanju upravljanje šumama i njihov otpad, da li su to bio otpadi sa različitih deponija, otpada i tako dalje. To bitno je da su svi resursi za stvaranje biomaterijala uvijek lokalnog prirode, uvijek regionalni. Da li to došlo iz otpada, otpadnih voda ili bilo čeg drugog. I zato možda ste i vidjeli da su recimo Njemačka ima jednu jako, jako razređenu strategiju za bioekonomiju. E, sada Francuska i Italija pripremaju svoj akcijski plan, svoju vrlo jasnu strategiju, jer većina zemalja članica shvaća kolika je vrijednost te materije i vrlo bitna naravno i za kružno gospodarstvo. I u tom kontekstu i ja moram naglasiti naravno da nije u pitanju samo bioenergija nego se koriste svi biološki resursi, bio kakav otpad da se proizvedu recimo i gnojiva tu se uglavnom recikliraju materijali za gnojiva, zatim izvlače proteine iz tih resursa, izvlače i druge vrijedne materijale ili tvari iz materijala kao što su čak i plastika anorganska, ali oni uglavnom proizvode čitav niz novih biomaterijala i drugih važnih naših resursa za budućnost i na taj način vršimo jednu kontinuiranu ekologizaciju. Mi postajemo sve zeleniji i nama je jako stalo da to funkcionira što je bolje moguće i u svakom slučaju puno bolje nego što je to danas. Zato vam puno hvala na vašoj potpori. Hvala. Sada gospodin Bogović. Hvala. I meni jako drago da očito govorimo isti jezikom, istim jezikom. I vrlo je važno kod bioindustrije u energetskom sektoru i drugim sektorima govoriti istim jezikom, jer mi i želimo fosilne izvore i fosilne resurse zamijeniti drugima. Diljem Europe ne možemo na duge pruge prenositi ove mase različite iz koje mi dobivamo biomaterijale. Ali na ovaj način ćemo mi simplificirati cijelu proceduru, pa će i različiti igrači na lokalnim razinama dobiti puno više mogućnosti, jer neće više biti toliko gubitaka vremena, energije i sredstava na administraciju i birokraciju a svi zajedno ćemo moći onda pridonijeti ostvarenju tog našeg glavnog cilja. I kao što sam već rekao, rok za amandmane biti će nakon što ITRE objavi još svoje izvješće i svoje mišljenje o ovom izvješću. No, kao što sam već rekao, onda da ćemo imati rok za konačni za ali kao što sam rekao, spremamo i to veliko savjetovanje za jesen skupa s Hvala, nama je jako drago i cijenimo tu mogućnost da imamo hearing, da javno savjetovanje, jer ovo je jako, jako važno za regije. Ako dobro shvaćamo. Mi znamo da to nije problem jedne ili dvije tvrtke ili dvadeset poduzeća. Ne, nije to njihov problem, nego je to šansa za regije da iskoriste sve što im je na raspolaganju, sve ono što trenutno nisu resurse za njih, nego trenutno mogu predstavljati problem, kao recimo otpadi. Ali mogu postati resursi ako oni u to investiraju i provedu te različite projekte i to pretvore u svoje biomaterijale i nove resurse. I zato puno hvala na ovom izvješću. inače, 1. lipnja je de facto rok za amandmane, stoga ćemo mi o tome glasati na našem sljedećem sastanku 20. lipnja. A nakon toga ćemo im kao odboru i ostalima prezentirati svoje mišljenje. Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena mišljenja sa gospodinom Simom Kalasom. Yes. Let us check is he here. Provjerimo je li došao. ladies um, Dame i gospodo, sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta sa Simom Kalasom, predsjednikom skupine na visokoj razini za pojednostavljenje za korisnike europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ova skupina je osnovana u srpnju 2015. godine. I to je skupina od 12 e, e, nezavisnih stručnjaka e, koji nadgledaju pojednostavljenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Zadatak ove skupine jest savjetovati komisiju vezano za pojednostavljenje administrativnih troškova. Ova se skupina sastala devet puta. Nedavno je to bilo 16. svibnja, ove godine i još jedan puta će se sastati i to će biti 11. lipnja. Na svojim sastancima ova je skupina razmatrala brojne aspekte pojednostavljenja, na primjer e-uprava, zatim pojednostavljenje troškova, zatim pristup financiranju malim i srednjim poduzećima, zatim E, dijeljeno upravljanje i jedinstvena pravila za fondove Europskih unija. Na posljednjem sastanku ova će se skupina baviti e, preporukama za politike nakon 2020. godine. E, skupinom predsjeda, bivši potpredsjednik Europske komisije gospodin Simkaus simo Kalas, on je došao u naš, on je došao na naš odbor, on nije ovdje prvi puta i e, jako mi je drago što nam se i danas mogao pridružiti na još jednom e, razmatranju rada ove skupine, budući da ova skupina e, uskoro završava svoj mandat. Možda će nam ono nešto reći o njegovim zaključcima i konstatacijama. Prije svega ću dati riječ gospodinu Kalasu, on će napraviti jedan uvod, uvodno izlaganje, a potom ću dati riječ e, članovima odbora za pitanja i komentare. I nadam se da ćemo imati vrlo plodonosnu raspravu. Gospodine Kalas, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Poštovani e, članovi odbora, dame i gospodo, Puno vam hvala na ovoj prilici i mogućnosti koju ste mi pružili da raspravljam o ovoj jako važnoj temi. Prije dvije godine pristao sam predsjedati skupinom na visokoj razini za pojednostavljenje. Kao što znate, ovo je vrlo kompleksno pitanje. Ali ja sam to pristao zbog dva razloga. Prije svega, vjerujem u dodanu vrijednost zajedničkog upravljanja kako bi se poboljšala kvaliteta života naših ljudi i dobili smo jako impresivne rezultate u posljednjih deset godina i oblažile su se e, strašne posljedice ekonomske krize. Također vjerujem da e, da birokratski e, teret e, koji pada na leđa korisnika vezano za korištenje fondova ne bi trebalo, ne bi trebalo biti spojivo sa provedbom fondova. Dakle, ja surađujem sa, surađujem sa stručnjacima na visokoj razini. To su stručnjaci koji imaju vrlo e, veliko iskustvo u upravljanju fondovima. Imam partnere iz malih i srednjih poduzeća i mi razmjenjujemo znanje vezano o provedbi fondova u praksi. Tu su također i bivši članovi Europskog parlamenta, odnosno članovi odbora za proračunski nadzor koji su bili zaduženi za razrješnicu. Dakle, sa svima njima smo razgovarali vrlo intenzivno o ovim pitanjima. I ovaj background nam je omogućio da donesemo preporuke koje su konkretne i koje su realistične, koje se oslanjaju na poznavanje onoga što je funkcioniralo ili ne funkcioniralo u budućnosti. Također bismo željeli promijeniti politički narativ i željeli bismo ponovno izgraditi povjerenje Um, u Europsku uniju i na europskoj i na lokalnoj i na regionalnoj i državnoj razini. Dakle, povjerenje u projekte Europske unije kao takve. Puno smo razgovarali o detaljnim pitanjima i što smo više o tome razgovarali, to sam više dolazio do zaključka da je manjak povjerenja glavni problem. Dakle, treba se uhvatiti u koštac sa glavnim problemima. Što smo zaključili? Da bi trebalo donijeti smjernice. Za kohezijsku politiku imamo više od 6000 stranica propisa u službenom glasilu i više od 5000 stranica smjernica zacijelo se slažete da je ova količina informacija prevelika e, da bi je bilo koje tijelo ili bilo koji korisnik mogao shvatiti. Ali život je još e, kompliciraniji i e, stvarni problemi su vrlo često različiti od onih koje su autori smjernica predvidjeli. I što se događa kao rezultat? Mi jedni drugima ne vjerujemo, a smjernice doživljavamo kao zakonodavstvo i samim time smjernice zapravo otvaraju više pitanja nego što ih rješavaju. Sve više raspravljamo o tome da bi se možda trebalo ukloniti, ukloniti model zajedničkog upravljanja. Iz rasprava koje sam vodio, zaključio sam sljedeće. Umjesto mikroupravljanja i centralizacije od strane komisije potrebna nam je prava subsidijarnost. Subsidijarnost koja gradi povjerenje u Europsku komisiju, povjerenje država članica i regija u ove fondove i u ove programe. Za korisnike najjednostavnija su pravila ona koja su malobrojna i ona koje se već primjenjuju u države članici u okviru nacionalnog zakonodavstva. Kao skupina na visokoj razini nismo pokušali pokazati kako bi izgledao taj jednostavni model. Ja ću vam pokušati objasniti što je to skupina već predložila i o čemu je već komisija raspravljala u okviru programa za 2014-2020. godinu. Budući da je provedba već e, krenula, trebamo voditi računa o onome što bi moglo dovesti u pitanje stabilnost pravila. Onda ću nešto reći o našim idejama za razdoblje 2020, za poslije 2020. godine. Dakle, u papirima, u dokumentima ćete vidjeti konkretne prijedloge a te preporuke će biti finalizirane u narednim tjednima. Međutim, već sada bih vam želio konkretnim primjerima pojasniti što predlažemo. Što se tiče 2014-2020. godine, što se tiče tog, razdoblja, kao što znate, usvojili smo šest izvješća o različitim pitanjima. E-upravljanje, pojednostavljanje cost options, financijski instrumenti, pristup malim i srednjim poduzećima financiranju, zatim takozvani gold plating te revizija. Neću sada ulaziti u detalje svih ovih pitanja, ali želio bih navesti neka pitanja. Naime, upravljanje, e-upravljanje je ključan element. Potrebno je vrijeme da bi se izgradili vjerodostojni i pouzdani e-sustavi. I ako se pravila mijenjaju svakih sedam godina, a kašnjanja uvijek ima, učinci e-upravljanja neće se moći u potpunosti iskoristiti a potencijal za pojednostavljenje se neće također iskoristiti. Dakle, takozvani gold plating je izravni rezultat toga. Jako je važno ključno izmijeniti sustav i povratiti povjerenje država članica u Europsku uniju i njezine fondove. Naše preporuke koje nisu zakonodavne priroke su sljedeće. Dakle, postoji jako puno pravila koje se mijenjaju u tijeku same provedbe i to stvara rizika za konfuziju, ali neke promjene su doista nužne. zahvalan sam komisiji što Omnibus uključuje mnoge preporuke koje smo mi iznijeli, osobito u kontekstu pojednostavljenih troškova. Dakle, to su preporuke jako dobre. Također bih želio zahvaliti odboru Regi što je podupro ove važne prijedloge. Nadam se da će rasprava o omnibusu biti uskoro zaključena kako bi korisnici mogli koristiti i koristiti ove preporuke. I nedavno je usvojeno i izvješće u odboru regije, regiji vezano za kohezijsku politiku, a u tom izvješću je uključen čitav niz ideja koje su srodne našima. Naše preporuke e, se također odnose i na reviziju. Tu treba pokrenuti čitav niz nezakonodavnih akcija. E, mnogi su u razdoblju 2014. i 2020. već imali reviziju i žale se. Većina e, žalbi vezana je za prethodna, pravila. Razgovarao sam sa komisijom i razmatrali smo načine na koje bi se postojeći problemi mogli ukloniti. Važno je ukloniti sve ono što dovodi u pitanje postojanje povjerenja. Također, revizori su jako važni kada je riječ o identificiranju takozvanog prerevnog donošenja propisa, odnosno gold platinga. Naravno, pritom se moraju koristiti dobre prakse, oslanjati se na dobre prakse iz prethodnih programa i ukloniti suvišne procedure. Kada je riječ o kontekstu nakon 2020. godine, smatramo da tu još što što treba učiniti. Tijekom posljednjeg desetljeća fondovi su imali značajan pozitivan učinak na razvoj regija. To je postignuto dijelom povezivanjem europskih ulaganja sa boljom primjenom europskih pravila o javnoj nabavi i sa svim onim pravilima vezanim za transparentnost. sve više imamo učinkovitih kontrola, no vrlo često se suočavamo sa situacijama u kojima pozitivni učinak je nekako bačen sa strane, a, fondovi su jako kritizirani zbog pogrešaka u Zbog, pogrešaka u trošenju fondova i zbog nekolicine, zbog nekolicine grešaka. Dakle, treba se suočiti sa tim kritikama i zbog suočavanja s tim kritikama doneseno je sve više i više pravila umjesto da se radilo na tome da se uspostavi ponovno povjerenje nacionalnih i regionalnih tijela i nacionalne i regionalne vlasti. Kao načelo broj 1 nakon 2020. godine jest radikalno manje propisa. To ne znači da moramo sve naravno napisati. Postoji puno odredbi za koje je važnije zadržati trenutačnu formulaciju nego donijeti novu formulaciju zato što bi ta nova formulacija mogla dovesti u pitanje razumijevanje tih propisa do kojeg smo došli tijekom prethodnih godina. Ta stabilnost je jako važna. Redizajniranje sustava svakih sedam godina bi zapravo trebalo zamijeniti jednim stalnim pristupom, stalnim pristupom i stabilnim pristupom koji se ne bi toliko varirao svakih sedam godina. no svakako moramo pojednostaviti ovo što već imamo. Na primjer, pravila o prihodima koje generiraju projekti, e, zatim geografska prihvatljivost i tako dalje. To ne bi trebalo biti u okviru smjernica to jest u obliku smjernica. Drugo bitno pitanje jest usklađivanje horizontalnih pravila, kao što je, na primjer, državna potpora. Kompleksnost dolazi i iz eh, pravila koja ne ulaze u uredbu o kohezijskoj politici. o kohezijskoj politici. Imamo eh, pravila kao što su Obzor 2020. To su pravila koja su već, eh, to su dakle programi koji su već našli pravila koje su dobre za korisnike. I to u kontekstu 2014. i 2020. godine i u budućnosti bismo slične projekte trebali tretirati na sličan način, bez obzira na način upravljanja fondom. Treće, e, kontrola, e, sustav kontrole i revizije. E, pojedinačne revizije zvuče jako dobro, ali kada pogledamo statistike, možemo vidjeti da većina projekata nikada neće biti predmetom revizije koja je pokrivena ovim načelima. Dakle, 3% operacija na 3% operacija provodi se revizija tijela za reviziju. Vrlo često se ljudi žale na reviziju i vrlo često se zapravo postoji zabuna između revizije i kontrole upravljanja, a kontrola upravljanja projektom se odnosi na 100% projekta, dok se revizija ne odnosi na 100% projekta. Dakle, ako donesemo pravila, to ako usvojimo smjernice i preporuke, mislim da ćemo napraviti veliki korek naprijed. Neka nacionalna tijela su to već učinila. I tako dolazim do posljednje točke o kojoj sam htio danas govoriti, kada je riječ o diferenciranom pristupu. Dakle, on se ne bi trebao temeljiti na iznosu e, koji e, se e, dodjeljuje određenom programu, već na principu subsidijarnosti. To treba biti ostvoreno svima, otvoreno svima, čak i ako u početku nisu svi ispunili nužne uvjete. To ne znači da pokušavamo definirati svaku opciju u uredbi na razini Europske unije. To znači da se operativne odluke prepuštaju određenoj adekvatnoj razini upravljanja osobito tamo gdje postoji učinkovita kontrola javnih sredstava. Dakle, ne samo u kontekstu proračuna Europske unije. Dakle, predlažemo sustav gdje će se nacionalni revizori baviti, baviti svojim poslom i nacionalne kontrole. Komisija bi se u takvom sustavu fokusirala na rezultate, na konkretna poboljšanja u određenim područjima politike za koje se isplaćuju sredstva. Ovakvo pojednostavljenje neće umanjiti učinkovitost i odgovornost za javna sredstva. S obzirom na kapacitet učinkovitih kontrola, sve, više i više regija i sve više država članica moglo bi se fokusirati na ključna pitanja i mogli bi se osloboditi ona sredstva koje se trenutačno dodjeljuju za kontrole i nebitne, ne zadatke. Dakle, primjena ovakvih preporuka prije početka idućeg programskog razdoblja svakako bi donijela poboljšanja. Kompleksnost je doista nije nužna i e, reformulacija lagane izmjene dovele bi do značajnih e, poboljšanja, a omogućile bi i korisnicima da ispune nužne uvjete. Naše zaključke namjeravamo finalizirati, naravno za razdoblje nakon 2020. godine u nadolazećim tjednima. Tijekom kohezijskog foruma ja ću promicati naše preporuke i smatram da sva pravila vezana za ESIF mogu biti jednostavnija. Predsjedateljice, nadam se da ćete biti prisutni na našem posljednjem sastanku 11. lipnja gdje ćemo razgovarati o ovim preporukama. Kada je riječ o kontekstu nakon 2020. godine, oba zakonodavca morat će se usredotočiti nova pojednostavljena e, na ove prijedloge o pojednostavljenju i nadam se da oni neće u procesu pregovora biti dovedeni u pitanje. Hvala lijepo, rado ću sudjelovati na vašem sastanku 11. lipnja, samo vam želim reći da na e, samom početku rada vaše skupine naš predstavnik je bio ondje i poželio vam sreću u vašem nadolazećem radu. Dakle, meni će svakako biti zadovoljstvo sudjelovati na vašem posljednjem sastanku. Drage kolege, sada imate priliku postaviti postaviti pitanja. Gospođa Kreol, izvolite. Ja, ganz herzlichen Dank. Puno hvala, gospođo predsjednice. Hvala gospodinu Kalasu na izvješću. Ja sam e, izvjestiteljica za regionalni odbor e, u pitanju dosija Omnibus i Smatram, kao što ste već spomenuli, da u ovom periodu od 2014. do 2020. imamo dosta dobre prijedloge što se tiče postupka Omnibus i kohezijske politike. No, što se tiče mojeg izvješća, ja sam se tu prije svega koncentrirala na izmjene u kohezijskoj politici i sve što je direktno povezano s time. U Strasburu smo imali jedan sastanak e, na koji je pozvala gospođa Gresle, kao što znate ona je glavna izvjestiteljica i bila sam dosta iznenađena da je gospođa Gresle na tom sastanku jasno rekla da ne može procijeniti da li ove izmjene, proračunske izmjene donose nešto pozitivnoga ili ne. Ona strahuje od toga da bi moglo doći do veće zabune e, što se tiče suradnika komisije i e, nije bila sigurna da li se ove izmjene mogu odmah primijeniti. Osim e, toga, rekla je da u državama članicama e, u najrazličitijim područjima da će ljudi biti pogođeni ovime. Mene je to iznenadilo zato što sam bila uvjerena da barem što se tiče kohezijske politike ova simplifikacija ima smisla, da je ona razumljiva. Pa me zanima kako vi mislite o tome, što vi mislite o tome? Dakle, da li se radi o potpunoj izmjeni zakona, o jednoj dubinskoj izmjeni i možete li reći nešto o tome da li će učinci biti pozitivni ili ćemo stvoriti još više kaosa nego što trenutačno imamo. Hvala. Hvala lijepo. Gospođa Maletić. Thank you Hvala vam lijepo na vašoj vrlo, vrlo zanimljivoj prezentaciji onog što je do sada učinjeno, a što je predloženo za budućnost i što se predlaže za budućnost. Jako mi je drago da ste više puta tijekom vaše prezentacije spomenuli povjerenje. Jer ovo je doista pitanje povjerenja između komisije i zemalja članica, a onda unutar zemalja članica između različitih dionika, dakle igrača koji u tom sudjeluju. Jer e, obično nitko nikom ne vjeruje da ona druga strana doista radi i provodi reforme i to se mora razriješiti. Sad kad ste spomenuli ovih 5000 stranica smjernica, ne znam da li uopće ove naše upravna tijela razumiju te smjernice i sve ono što je učinjeno u cilju razjašnjenja kako treba implementirati evropska sredstva i sredstva iz evropskih fondova. A mislim isto tako da ovo što ste spomenuli u vezi i governance i upravljanja, da je to jako bitno. Da moramo vidjeti kako ćemo e, razjasniti i kako ćemo opće odvijati, implementirati kohezijsku politiku ne samo među zemljama članicama i komisije kako problem, nego i unutar samih zemalja članica. Kako krajnji korisnici ne bi morali na kraju svaku pojedinu stranicu na više strana slati različitim razinama i mjestima u tim upravljačkim tijelima nadležnim, nego da se to zaista simplificira cijeli taj način upravljanja. A isto tako je bitno i ovo što ste govorili o opciji simplifikacije troškova. Mi smo upravo u sad u Omnibus uredbi predložili adekvatne promjene Međutim, problem je što i dalje imamo financijsku reviziju koja nam gleda i čeka da dobijemo inpute, znači oni, a ne na outputove. znači oni dalje žele na tom insistirati, a mi zapravo u ovom sad prijedlogu izmjene u cijelom omnibus uredbe se želimo upravo na output e, koncentrirati, dakle ići na simplifikaciju svih načina upravljanja i mogućeg financiranja kako bi što bili učinkovitiji u provedbi dotičnih projekata. Hvala toliko za sada. Hvala. A sada gospodin Van Miltenberg. Hvala. Hvala vam gospodine Kalas na ovoj prezentaciji. Želim vam doista čestitati vama i drugim članovima visoko skupine na ovom sjajnom poslu kojeg ste do sada odradili. Imam nekoliko pitanja jer mi je bilo jako drago čut da vi se vi zalažete za više stabilnosti, to propovjedate. I tu sam s vama slažem jer mislim da je nije baš mudro uvijek svako mandato sva pravila i propise mijenjati, nego nam treba više stabilnosti u našim programima kako bi došli do više apsorpcije sredstava. Ali kad go dolazi, kad govorite o pojašnjenju recimo tog načina financijske revizije, da se radi o jednokratnoj e, reviziji, to je jako dobro. Međutim, vi ste govorili i o opsegu, o kriterijima i sad me zanima da li bi mogli tu malo više elaborirati, malo više detaljnije iznijeti. Da li zamišljate da bi možda u različitim, kako ćete uskladiti različite sustave financijske revizije u različitim zemljama članicama? I zatim pitanje kako je sljedivosti e, kod pravog načina apsorpcije sredstava, dakle kod financiranja nečeg. To je moje prvo pitanje. Drugo, mi smo u ovom našem mm, parlamentu govorili jako puno o sinergijama. Da li vi u svojim preporukama dajete, govorite nešto o tome kako da se potiču i jačaju sinergije između europskih strateških fondova i drugih programa Europske unije, kao recimo obzora 2020, jer to je, čini mi se, nešto što bi trebalo postići. I zadnje pitanje, što bi vi preporučili kako bi pojednostavnili načelo da bude učinkovitije zajedničkog upravljanja? Dakle, načelo zajedničkog upravljanja, kako da to iz prakse, kao što znate, kako da to pojednostavnimo, da bude učinkovitije i dakle što kažu vaša iskustva. Trebalo mi možda jedan e, složeniji, razrađeniji code of conduct, dakle pravila ponašanja ili kako da to pojednostavimo Hvala lijepo, gospođo Damato. Hvala, također se zahvaljujem na svemu i što ste na danas posjetili. Vi već od e, listopada 2013 radite na ovoj simplifikaciji. Svi mi e, znamo da ovaj fenomen postoji, stoga imam dva pitanja. E, na što ukazuju vaša iskustva? Zatim, e, koje je vaše mišljenje o ex ante uvjetovanosti, kondicionalnosti, kada se radi o partnerskom sporazumu? Svi mi znamo da imamo regulativu sa određenim obvezama i uvjetima, ali znamo i o dionicima u našim izbornim krugovima i da je njihov stav više formalan. Dakle, ex ante uvjetovanost, ex ante uvjeti e, nakon sklapanja partnerskih sporazuma. Što vi mislite o tom predlogu? Bili to bila mogućnost da skrbimo o tome da se uključe svi dionici civilnog društva jer oni e, se često osjećaju zanemarenima. Dakle, mogli biste i reći još nešto o pravilima vezano uz europske fondove, korištenje europskih fondova, već ste danas to e, spomenuli ukratko. Dakle, govori se o objedinjavanju pravila. ESIF bi ovdje e, trebao također e, biti stavljen u fokus. Možete li nešto reći o tome, molim vas? Imamo li još pitanja članova? predstavnici komisije, jeste vi sad spremni uzeti riječ? Da, hvala. Mi smo samo htjeli zahvaliti gospodinu Kalasu na prezentaciji i vama što ste nas pozvali na ovaj sastanak odbora i što ste općenito organizirali jednu vrlo, vrlo prikladnu, pametnu i pravovremenu diskusiju o tome kako bi naša budućnost trebala izgledati, pogotovo budućnost e, financiranja konkretnog evropskih fondova. Ali kao što je već rekao gospodin Kalas, većina ovih stvari je već na kojima su oni radili uključena u novnu obnebu uredbu, prijedlog nove obnebu uredbe i to o simplificiranim troškovima, ali i o elektronskim verzijama dokumenata kako bi se i tu simplificiralo dalje sve procedure. Mi na tome ćemo raditi u budućnosti. U kontekstu financijske revizije imamo jako puno zapravo preporuka visoko rangirane radne skupine koju su onda i nacionalni i evropski revizori prihvatili, a to dobrim dijelom uključuje i ono što mu je govorio gospodin Kalas Naime, i angažman revizora i uključivanje one proces ovjeravanja i validiranja. Sad ja to opet podvlačim jer revizori bi trebali pomoći tijelima, upravnim tijelima da izbjegnu sve procedure koje nisu potrebne. Sad naravno treba će malo vremena dok se oni nauče to raditi, jer to nije ono što su klasični revizori do sad radili. Ali naviknut će se oni, oni su već dobili instrukcije da sami pogledaju gdje bi se mogle procedure dalje pojednostavniti, simplificirati i onda da to na taj način sugeriraju i prikažu samim upravnim tijelima. Jer naravno, nisu ni ti sustavi revizije svuda isti kao što nisu procedure svuda iste. I sad nije ovdje riječ ni u kakvoj kaznjeni prijetnji zbio za koga nego riječ je samo o tome da se pomogne, da se od početka ide na simplifikaciju, da nemamo poslije naknadu nepotrebnih poslova. I zatim proračun koji se gleda za iduće financijsko razdoblje. Mi ćemo tu dati vrlo konkretne odgovore na pitanja visokorangirane skupine i pogotovo a za ovo razdoblje nakon 2020. kad vidite kad se vidi prijedlog komisije, vidjet će se da će se upravo u tom prijedlogu odraziti u cijelosti duh ovih preporuka i ovog što je visoko rangirana skupina ovdje kazala. Evo, ovo, vrijeme priprema za taj novi prijedlog novog financijskog razdoblja, mi već sada sudjelujemo u cijelosti u radu te visoko rangirane skupine i mi zapravo igramo često puta i onog vražeg advokata izazivamo, dakle kontriramo onima što oni kažu kako bi izašli bolji argumenti, kako bi se skupa bolje napredovali. Hvala lijepa. sada. Dobro. Mislim da je ovdje postavljeno puno zanimljivih pitanja. Mi smo naravno usmjereni prema budućnosti razdoblju nakon 2020. Ali i u ovom radu do sada mi smo u regiji odboru jako puno radili, da li stvorili jedan vrlo kreativan i pozitivan stav glede ove prijedloga Omnibus uredbe i zapravo smo radili mnogim stvarima koje su tu obuhvaćene. I naravno, jedno pitanje sad dolazi s moje strane. Ne očekujem da će komisija reagirati što je moguće prije na ove prijedloge za razdoblje nakon 2020. Čini se da je to sad postala jedna prava tabu tema, jer mi de facto ne bismo trebali unapred, toliko unapred o tome razgovarati. Međutim, mi o tome govorimo u našem odboru. Pa da vas pitam što ste na kako ste vi imali očekivanje za to razdoblje nakon 2020. u svojoj radnoj skupini koje bi vam bile preporuke za to razdoblje financijsko nakon 2020. u vašem visoko rangiranoj skupini? Evo, imate riječ gospodine Kalas, hvala vam lijepo. Evo da vam kažem da ste ovim pitanjima i komentarima dotaknuli sve osjetljive točke i područja u radu naše skupine. Ali da znate, ta skupina je upravo i zato osnovana kako bi vršila monitoring na ovom e, ovim pojednostavljenju propisa i pravila, naravno, u korist svih naših dionika i svih onih za koje su te propisi i pisani. Dakle, da bi olakšali svima koji su involvirani u to život i primjenu, provedbu tih programa i korištenje evropskih sredstava. Uglavnom, ovo su riječ e, o detaljima i o procedurama, ali vi ste sad pitali, postavili pitanja koja se odnose na puno šira i dublja pod, dakle, idu puno šire i dublje. I e, to su recimo vašim pitanjama. Primjerice, financijska uredba. Evo, mislim, mogu samo poslati e, tople pozdrave gospođe Gresli s kojom sam jako, jako puno surađivao kad sam bio kao potpredsjednik komisije zadužen za ta proračunska pitanja i šta smo radili, a ona je bila na čelu proračunskog odbora i mi smo, šta smo radili? Mi smo uglavnom jačali kontrolu trošenja izdataka i onda smo e, jako visoko profilirali onu stopu grešaka i onda smo isto tako radili na tome da bude visoka stopa tih dozvoljenih pogrešaka kod financijskih revizora i kod našeg revizorskog suda. I onda smo vidjeli koje su kategorije grešaka koje se uopće neće tolerirati, kod kojih se može prag podignuti. Dakle, tu smo mi jako ozbiljne stvari radili. Ali vidite, to su sve pitanja koja su jasno izazvala vrlo žustre rasprave, i, ali gdje kad god govorimo o evropskim strukturnim fondovima ili kohezijskim fondovima, onim temeljnim fondovima, ne ide bez žustre rasprave. I naravno kad sad govorimo o simplifikaciji kao naše temeljne ideje i svega ovog što radimo i tu se vode žustre diskusije. No, u biti znamo da to dobrim najvećim dijelom i ovisi o vama, zastupnicima u parlamentu, da se vidi kakav će biti na kraju rezultat svega. Ono što sam već u prezentaciji svoje podvukao i što sad ponovno naglašavam, jest da s jedne strane imamo zemlje koje su takozvani neto platiše, uplatitelji koji de facto financiraju Europsku uniju. I oni bi željeli da se svako trošenje europskog proračuna, izdaci, budu, da se njim time savršeno upravlja. A onda imamo one druge koji bi htjeli koji nisu baš tako sretni sa tim pravilima i nisu takvi zagovornici takvog savršenog kontrole trošenja. A onda imamo i službenike različite. Jer vidite, nitko nije toliko, se ne boji gre, mogućih grešaka koliko e, svi oni koji provode taj proračun i koji trebaju to implementirati. Zato sam rekao pitanje povjerenja je jako važno jer postoje naravno neki rizici koji se mogu tolerirati i onda postoji stopa grešaka kojeg sam govorio koja se može tolerirati, jasno, zna se koje vrste grešaka. Ali vi ste tu onda govorili o tim ključnim stvarima, recimo i o podijeljenom upravljanju. Ali to ponovno nije nikakvo pitanje aritmetičkog računa, nego pitanje ravnoteže između centra Liziranog donošenja odluka i donošenja odluka na razini zemalja članica. I to se isto odnosi i na ova pitanja diferenciranja o kojima ste govorili. I gospodin Gaspardink je rekao, spomenuo i rekao da je to, o tome je govorio, a to je inače tema o kojoj smo mi u našoj visoko rangiranoj radnoj skupini jako, jako naširoko raspravljali. On je rekao ovaj treba slijediti sve, imamo sve, treba sve biti jasno i transparentno sljedivo. Sve što određuje vaš pristup i sve što govori o mogućnostima, vašim mogućnostima diferenciranja. Dakle, ali ja mislim da je i tu jako bitno jedno veće povjerenje kojeg nema dakle između svih službenika za ovjeravanje, službenika koji provode tu dodjelu, da kažemo sredstava iz proračuna i oni koji to de facto koriste. Uvijek se na to svodi. A onda to pitanje diferenciranje u nekim zemljama članicama, u Austriji primjerice, tamo smo isto predlagali dali preporuke kako neke stvari raditi. I e sad mi bi iz naše radne skupine preporučili da ne možete diferenciranje okrenuti protiv potreba. Nema tog e, računa i tih aritmetičkih pravila kojima biste vi zapravo u korist diferenciranja zanemarili stvarne i prave potrebe na terenu. Ali mene jako zanima zapravo šta će ovaj omnibus e, uredbi, ovoj financijskoj uredbi, u kojoj je na prvom mjestu zapravo cilj bila povećanje simplifikacije i transparentnosti, reći i nacionalne vlade, vaše vlade. Zatim pitanje e-upravljanja. I to je bila nekako zanimljiva rasprava. Saslušali smo mnoge dionike, mi smo o tome raspravljali, slušali smo jedne druge. Ali vidite, ono što se tu ukazalo jako bitnim je da je potreba, velika potreba za stabilnošću. To je jednostavno. Ako stvorite veliki sustav i ako odlučite koristiti svoja sredstva koja ste investirali u različite IKT rješenja za taj sustav, ne možete to preko noći promijeniti. Jer to su velike investicije za koje kad se već pokrenu, onda treba i vremena da se to napravi. A sad ako ćete to promijeniti, to ne ide preko noći. Onda, sve to, recimo, što je još potrebno, jako visoke razine edukacije i kod e, upravnih tijela, ali i kod samih korisnika tih fond, sredstava iz fondova. Ljudi moraju znati što se događa. Ali potencijal e-uprave u budućnosti je unatoč svim takvim eventualnim problemima ogroman. I u nekim članicama je već jako puno na tom području učinjeno, puno investirano u IKT rješenja i krenulo se, dakle jako se napredovalo prema e-upravi i to je ogroman potencijal. A pitanje stabilnosti, upravo e-upravljanje i governance tome pridonosi. I recimo mi smo onda i predložili da se smanji možda ovaj ogromni broj smjernica koji postoji, 5000 stranica smjernica a to je bilo sve naravno namijenjeno tom eventualnom oblažavanju nekakvih rizika koji tu postoje, ali u biti odražava nedostatak povjerenja. Je, na kojoj god razini bili, upravna tijela ne žele sama, samo inicijativno donijeti odluku, nego traže dodatne smjernice od komisije kako će u tom konkretnom slučaju postupati. Komisija sva sretno donese nove smjernice, i samo se povećava tih brate broj stranica jer niko nema povjerenja u druge ani u sebe a na kraju ništa tu zapravo ne rješava pojedine slučajeve prema tome naša osnovna ideja je bila da se možda i u naše prijedloge recimo upiše da ćemo trebati da jednostavno odustajemo od svih smjernica treba jednu odluku donijeti donesimo je onda je naravno pitanje tko će na kraju i kako tumačiti tu odluku kod primjene ali mislim da se i ti problemi mogu razriješiti sa malo više povjerenja. I jednostavno, osnovno je da radikalno smanjimo broj tih stranica smjernica, tu količinu, jako jasno, u nekim specifičnim područjima ne možete bez smjernica postupati, ali drastično smanjenje ovih smjernica je naša ideja. I sad moraju zemlje članice vidjeti, god mogu rezati te smjernice, trebaju to činiti. Zatim, jedno vrlo zanimljivo pitanje, mislim, gospodin Miltenberg postavio, o različitim fondovima i različitim propisima. Vi ste, dakle, neko malo i srednje poduzeće i vi ste korisnik sredstava i de facto se podnijeli zahtjev za dobivanje sredstava iz različitih izvora, regionalnih fondova, obzora 2020 i tako dalje. I onda na kraju otkrijete da tu ima prevelikih razlika. I sad mi predlažemo, naša stručna skupina, predlažemo komisiji i da u nastavku legislativnog postupka se potrudi da to harmonizira, uskladi. I e, tu ne treba biti tolikih razloga. Naravno, mi znamo da su neki fondovi i zbog svoje političke ideje, zbog čeg su nastali što trebaju ostvariti, kojim je cilj politički različiti. Ima tu i različitih nijansi čak političkih. Međutim, po našem mišljenju bi taj način primjene, dakle za traženja, dobivanja i provođenja i primjene sredstava iz različitih fondova trebalo e, ujednačiti, da bude što unificiranije. Može bi, dakle, jedan set propisa, iako važi recimo i za dva, dvije vrste fonda. Zatim, partnerstvo sa civilnim društvom. Pa to je bar jasno. Evo, ja tu mogu reći sad nešto u ime komisije, kad sam nekada bio u komisiji upravo zadužen za davanje razrišnica u vezi proračuna. Dakle, kako veze s civilnim društvom? Civilno društvo mora biti uključeno. A kako to konkretno provesti? Treba dakle svakom donošenju odluka toj proceduri učiniti ga maksimalno transparentnim i u tom procesu donošenja odluka uključiti partnere iz civilnog društva. Ali naravno, recimo moj kolega koji je bio za zdravstvo zadužen, on mi je rekao, a za Boga šta si mi napravio, sad imam 60 partnera, pa kako ću onda uopće donijeti nekakvu odluku kad imam 60 partnera koji sudjeluju u tome i sjede sa mnom u jednoj prostoriji. E sad je pitanje tko je tu važniji od partnera, tko je manji partner, a ti partneri, de facto dionici recimo konkretno kod njegovom sektoru zdravstva, nisu baš nužno bili jedni prema drugima dobro nastrojeni ili prijateljski nastrojeni. Dakle, možete si misliti kako je onda teško donositi odluku. Ali mi želimo naravno tu naći uvijek jedan izbalansiran pristup, nikad to nije gola aritmetika i goli račun. Naravno, donošenje odluka recimo je proces koji ne smije i ne smije se dozvoliti da ga se može optužiti za to da je zanemario civilno društvo ili njihovu mogućnost participacije. A s druge strane treba naći balans u odnosu na to da ostanemo ipak koliko toliko učinkoviti i da možemo uopće donositi odluke. Vidite, imamo članove u našoj radnoj skupini koji primjerice se bave recimo urbanim politikama, dakle razvojem grada, urbanističkim pitanjima i tako dalje. I sad vidite kako je, koliko tu tek partnera ima na lokalnim razinama gradova i kako je tu onda tek teško donijeti odluke, ali može se. Naravno na kraju se govorilo o odnosu između podijeljenog upravljanja i centraliziranog upravljanja. Ja znam da postoje čak i neke, postojale su neke intencije kod nekim dijelovima da se kompletno odustane od podijeljenog upravljanja, da se sve svede samo na centralizirano. Naravno, kod nekih velikih infrastrukturnih projekata, onda je jako velikih projekata sa jako velikim iznosima u pitanju, velikim novcima u kojima cijeduje prekogranično se radi više zemalja članica sudjeluje, tu je recimo relativno jasno da je pametnije centralno upravljati. Ali kada kad govorimo o onoj pravoj subsidijarnosti, to su recimo to članovi naše stručne skupine stalno govore da mi moramo razviti onu pravu iskonsku, onu originalnu subsidijarnost kao i pojačati povjerenje unutar zemalja članica i između njih i komisije. To je najvažnije zapravo ključne važnosti da bi uspjeli sa svim ovim našim naporima oko simplifikacije i povećanja učinkovitosti. Evo, to je otprilike ovako ukratko kako naša stručna skupina misli o ovim svim zanimljivim pitanjima i temama koje ste vi otvorili. I jako mi je drago da sudjelujem u radu te skupine, pogotovo ja kao bivši političar i jedan koji je prije donosio odluke. Jer je to jako zgodno da vidimo kako dalje poboljša taj proces i to u suradnji između komisije i parlamenta. Hvala lijepo gospodine Kalas u ime našeg odbora, hvala vam na prezentaciji, hvala članovima na pitanjima. Mi vam na kraju želimo puno uspjeha u vašem daljnjem radu i hvala vam na svome što ste do sada odradili. Sada nastavljamo. Što znači da ću zaključiti javni dio našeg sastanka. Pozivamo koordinatore da nam se pridruže. Mi s mjesta nastavljamo dalje s koordinatorima. Odgovarali to koordinatorima?